zapisnik i odobreni tekst da su na raspolaganju. E, želio sam pitati imate li kakvih e, primjedbi vezano za zapisnik? Ne vidim da se itko javlja.